Procediamo ora alle dichiarazioni. Nastavljamo sada sa obrazloženjem glasovanja. Molim kolege koji trebaju izići iz sale da to učine brzo. Neće moći govoriti svi oni koji su se javili za riječ. zaključit ćemo zasjedanje u 14.30. Ostali govornici moći će uzeti riječ e, sutra. Altre eventuali dichiarazioni potranno essere Ostale izjave moći će se podnijeti na pismen, pismeno. Razrišnica 2013. godine, opći proračun Europske unije, gospođa Lopec Bermeho, izvolite. Imate riječ. Dobar dan, predsjedavajući. Danas je vrlo tužan dan za prijatelje naroda Sarajevo i oni su primjer u mirnoj borbi protiv okupacije sa strane Maroka. Parlament je odobrio sa malom većinom